2016. imamo nekoliko izvještaja. Prvo imamo je gospođe Rodriguez o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike, godišnji pregled rasta za 2016. Zatim e, izvještaj gospođe Ribeiro, Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike, aspekti zapošljavanja i socijalne politike u godišnjem pregledu rasta za 2016. Te izvještaj je gospođe Štiler, upravljanje jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2016. Prva će govoriti izvjestiteljica e, gospođa Sofija Ribeiro. Hvala lijepa. E, što se tiče aspekata europskog e, semestra, ono što je važno je iskoristiti sve potencijale i stvoriti modernu Europu te riješiti probleme koji trenutačno postoje. Postoje razne mjere koje je potrebno provesti kako bismo ponovno uspostavili ravnotežu, prevladali poteškoće i potaknuli razvoj i rast. E, što se tiče ekonomskog i financijskog sustava, moramo ih poboljšati na dobrobit naših građana i upravo zato moramo konsolidirati postojeće sustave. E, cilj e, koji moramo ostvariti je socijalni razvoj. On mora biti prisutan u svim politikama Europske unije. E, drugim riječima moramo pratiti provedbu europskih politika, moramo osigurati da države članice i europske institucije na odgovoran način jamče dugoročnu stabilnost proračunskih i političkih opcija kako bismo osigurali održiv rast u Europi. Imajući to u vidu, težište izvještaja je na potrebi konsolidiranja javnih financija. Bitno je u tom kontekstu osigurati E, da države članice poboljšaju svoju ekonomsku situaciju, zajamče socijalnu stabilnost e, ne samo u ovom trenutku, nego moraju postaviti temelje i za budućnost. U proteklih nekoliko godina vidjeli smo da je financijska e, kriza uzrokovala velike poteškoće i veliki deficit a e, to je nešto što se mora rješavati na način da se provode politike rasta povezane sa strukturnim reformama kako bi se poboljšala produktivnost i socijalna uloga države u svjetlu strukturnih problema s kojima smo danas suočeni. Održivost e, sustava socijalnog osiguranja i e, mirovinskog sustava vjerojatno je najznačajniji aspekt ovog izazova. Naravno, europsko stanovništvo je sve starije i upravo zato je ovo ključno područje na kojem je bitno osigurati razvoj i rast. Osim toga moramo osigurati da naši sustavi obrazovanja budu takvi da osposobe mlade ljude da preuzmu svoju ulogu e, na novom tržištu u digitalnoj ekonomiji, zelenoj ekonomiji i drugim e, modernim granama gospodarstva. E, moramo osigurati odgovarajuću radnu snagu kako bismo udovoljili potrebama e, modernih poduzeća. Osim toga moramo osigurati ulaganja. Ta ulaganja moraju biti ciljena. E, dobit se treba ostvarivati, ali isto tako je važno voditi računa i o socijalnim ciljevima. To E, ne smije funkcionirati tako da e, sredstva državnog proračuna budu e, samo instrument za financijske tokove. Moramo voditi računa o zapošljavanju mladih i o problemima dugoročno nezaposlenih. Ukoliko provedemo ove mjere i usvojimo ovu rezoluciju, to će biti snažna poruka komisiji. Moramo imati mehanizme kojima ćemo osigurati da naše politike nose pozitivne učinke na dobrobit naših građana. To će biti jamstvo koje će nam pomoći da se nosimo sa unutarnjim neravnotežama i provodimo socijalne reforme ondje gdje su potrebne. Ovo je veliki korak prema naprijed. E, zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni i drugim uključenim skupinama koje su predano radile kako bismo izradili ovaj zajednički izvještaj. Hvala lijepa. A sada gospođa Rodriguez, isto tako četiri minute. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Poštovani gospodine potpredsjedniče Europske komisije, E, nalazimo se u jednom važnom trenutku u europskom semestru, budući da parlament e, danas podnosi tri važna izvještaja e, koja se bavi situacijom koja je jedinstvena u Europskoj uniji. Moramo se nositi sa različitim krizama koje se zbivaju istodobno a kako bismo se uspješno nosili s tim krizama moramo osnažiti unutarnju koheziju Europske unije, a to će uvelike ovisiti o tome hoćemo li uspjeti ostvariti snažniji i uravnoteženiji oporavak. Kao što smo čuli, E, ovo je izvještaj koji je usvojio odbor za e, ekonomske poslove i iznimno sam zahvalna kolegicama i kolegama budući da smo uspjeli ostvariti vrlo dobar kompromis po mom mišljenju i tu postoji dodana vrijednost što se tiče situacije u Europskoj uniji. U ovom izvještaju krećemo od polazišta E, da se europski e, semestar mora koristiti na način e, da se ponovno uspostavi ravnoteža u proračunu, da se provode bitne reforme, ali isto tako da se provodi strategija Europa 2020. za rast i zapošljavanje. Jer mi smatramo da će u konačnici budućnost Europe ovisiti o konkurentnosti koja je okrenuta prema budućnosti, a temelji se na energetskim promjenama, digitalnim rješenjima i boljim i kvalitetnijim radnim mjestima. Ukoliko to bude slučaj, e, potrebno je pružiti potporu socijalnim potrebama kako bismo ostvarili ove ambicije. A to znači da u narednoj godini moramo raditi na poticanju investicija i to mora biti naš prvi prioritet. To znači da moramo na najbolji mogući način iskoristiti postojeće mehanizme i e, plan ulaganja, a isto tako dovršiti bankovnu uniju kako bi pristup e, kreditima bio daleko lakši i jednostavniji za mala i srednja poduzeća. Naravno, isto tako potrebno je provesti reforme, ali smatramo da druga generacija reformi e, gdje je naglasak na inovacijama, obrazovanju, kvalitetnoj javnoj upravi i osiguranju e, održivog e, sustava socijalnog osiguranja, a tu naravno moramo raditi i na fiskalnoj ravnoteži proračuna, međutim na način da ne dovodimo u pitanje e, strateška ulaganja i prve ciljeve. Isto tako trebamo uzeti u obzir da je Europa suočena s novim izazovima. Postoje izazovi za sigurnost e, i postoje sve implikacije izbjegličke krize. Međutim, smatram da je najveća vrijednost e, ovog izvještaja ono što se odnosi na europodručje. Mi smo svjesni toga da je europodručje ekonomski subjekt koji zahtjeva odgovarajuću mješavinu politika i zato što se tiče nedostatka investicija u europodručju, tu je potrebno provoditi mjere na način da se dijele doprinosi različitih zemalja, posebice onih kojima je potrebno, potreban veći fiskalni prostor. Isto se treba e, dogoditi uz pomoć rješavanja makroekonomskih neravnoteža. S jedne strane moramo osigurati da konkurentnije zemlje e, više koriste postojeću potražnju, a manje konkurentne zemlje moraju povećati konkurentnost e, ne na način da urušavaju plaće i socijalne uvjete, nego na način da ulažu u budućnost. To su dakle vrlo važni zaključci. E, mi smatramo da je jako važno u europodručju osigurati e, konverziju prema gore. Moramo rješavati postojeće neravnoteže, a to možemo ostvariti jedino ako kombiniramo ekonomsku i monetarnu uniju sa fiskalnim sposobnostima i bankovnom unijom. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, treća izvjestiteljica je gospođa Catherine Stila, također četiri minute. Hvala lijepa gospođa predsjednice. E, zahvaljujem e, svim kolegama koji su ovdje prisutni. Drago mi je što vas vidim i što ste nazočni tijekom ove važne rasprave. Europski semestar je vrlo važan e, za budućnost i blagostanje. Neiskorišteni potencijali trebaju se iskoristiti. Postoje mogućnosti e, i e, one, te mogućnosti moramo iskoristiti kako bi svi profitirali od jedinstvenog tržišta. Svjesni smo toga da smo suočeni sa e, sve većim tržišnim natjecanjem na međunarodnoj razini. Unatoč opetovanim pozivima da se osnaži jedinstveno tržište prema vijeću i unatoč preporukama za pojedine zemlje nije do sada ostvarena dovoljna razina napretka. Kako bismo ostvarili napredak što se tiče rasta i konkurentnosti, napredak glede jedinstvenog tržišta mora biti popraćen e, većom transparentnosti i boljim upravljanjem. E, redoviti strukturirani dijalog s državama članicama e, snažna uloga Europskog parlamenta, uključiv pristup u odnosu na sve države članice, one koje su u eurozoni, one koje su izvan nje, sve je to iznimno važno kako bi se osnažilo upravljanje i odgovornost za cijeli ovaj proces. Isto tako smatram da je provedba već postojećeg zakonodavstva u svih 28 država članica iznimno važna kako bi se iskoristili svi potencijali jedinstvenog tržišta. Moramo prevladati postojeće necarinske barijere na tržištu. Moramo na odgovarajući način e, prenijeti zakonodavstvo koje se odnosi na javnu nabavu, modernizirati javnu upravu, osigurati bolje i pristupačnije digitalne usluge za građane i poduzeća. To je samo nekoliko primjera e, što se tiče zakonodavstva koje postoji, a još nije odgovarajuće preneseno u sve države članice. Promjene e, ne smiju i ne mogu uvijek e, dolaziti samo od prema dolje. Mora postojati jedna kultura usklađenosti, e, mora postojati suradnja i vlasništvo nad procesima. Isto tako, sve to mora biti dostupno na svim razinama. E, ja sam pokušala objediniti sve ove značajke u izvještaju i u cjelini sam zadovoljna sa cijelim tekstom. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni na doprinosu, iako se nismo uvijek slagali oko svega, ipak smo uspjeli ostvariti dogovor. Isto tako čvrsto vjerujem, a mislim i moji kolege, da je jedan od razloga zašto smo ovdje da donosimo poštene i pravične e, zakone. Od donošenja ugovora iz Lisabona radimo na tome da se učinkoviti zakoni donose na europskoj razini. Moramo imati bolje propise i bolje, zakonodavna načela. I zato molim da u točki 46. izmjenimo tekst i navedemo rečenicu u kojoj se ističe veća transparentnost u procesu boljeg zakonodavstva koji će poboljšati funkcioniranje jedinstvenog tržišta za građane i poduzeća. Nadam se da će kolege podržati ovaj amandman i tekst u cjelini. Zahvaljujem na suradnji. Hvala lijepa. A sada u ime odbora za proračun e, kolege Jean Artui. Jedna minuta. Hvala gospođo predsjedateljice. Pozdravljam predsjedništvo vijeća i povjerenicu. Zapravo bih želio staviti naglasak na to da se radi o dosta formalnom postupku i da nažalost Europski parlament u njemu nije toliko zastupljen. To je nešto što je spomenuto i u izvješću pet predsjednika. Gospođo Rodriguez, moram reći da Europska unija nema ekonomsku politiku. Ekonomska politika je zapravo dodatak nacionalnoj politici, a koordinacija je često još uvijek nedorečena. Upravo zato čini mi se da je zaista važno snažiti eurozonu koja će se u budućnosti samo širiti. I vidimo da i zemlje koje još uvijek nisu njezine članice pokazuju volju da se to učini. Eurozona ima svoj proračun i taj proračun omogućuje nam da se borimo protiv asimetričnih šokova te također da na neki način dajemo naknade za reforme koje države članice provode. Na neki način zapravo je potrebno tim e, proračunom udariti stvarni temelj i e, proračunskoj monetarnoj politici. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sada u ime vijeća, e, gospođa ministrica Žanin Neni Plešert. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Uvaženi zastupnici, na samom početku zahvaljujem na ovoj mogućnosti da s vama razgovaram o europskom semestru. To je iznimno važno pitanje u krizna vremena i zahvaljujem parlamentu na tome što ste ovu temu stavili na dnevni red. Da, ovo je vrlo složena tema, ali ona zaslužuje našu punu pozornost jer je relevantna za svakodnevni život naših građana. Moramo usredotočiti resurse na osiguranje rasta, otvaranje novih radnih mjesta za mlade ljude, za dugoročno zaposlene. Moramo stvoriti uvjete za rad malih i srednjih poduzeća jer e, Svjesni smo toga da postoji oporavak e, koji teče sporo, ali e, je ipak tu. Koji su to prioriteti kojima se moramo voditi? Čitajući vaš izvještaj o europskom semestru, bilo mi je drago vidjeti da se slažemo što se tiče ekonomskog aspekta izazova pred nama. Moramo procijeniti situaciju i osnažiti oporavak. A kao što je izvjestiteljica Rodriguez navela, ulaganje ima ključnu ulogu. Da, e, plan ulaganja komisije ovdje je iznimno važan. Europski fond za strateška ulaganja na kojem su Europski parlament i Europsko vijeće zajednički radili je donesen, ali još puno toga treba učiniti i svjesni smo toga koliko je to važno, koliko je važno ukloniti barijere i potaknuti investicije, stvoriti e, atmosferu i klimu koja pogoduje investicijama. Iznimno važan element e, je i strategija, jer oporavak e, će biti održiv ako počiva na čvrstim temeljima. To znači da sustav oporezivanja mora biti prilagođen, a socijalni sustavi isto tako. Moramo E, prigrliti strukturne reforme, osnažiti gospodarstva kako bi bila otporna i e, spremna za budućnost. One države članice koje su posebno pogođene krizom u proteklih nekoliko godina provele su zahtjevne reforme koje su počele nositi rezultate. Međutim, e, kako popušta pritisak, postoji to iskušenje da se vratimo na staro. To je nešto što je razumljivo. Međutim, ako stojimo na mjestu, a svijet oko nas se brzo mijenja, E, to nam neće donijeti e, napredak. E, moramo se pomaknuti, moramo ponovno uvesti ravnoteže u gospodarstvo, reformirati mirovinski sustav, osigurati da nove generacije posjeduju kvalifikacije i vještine za nove izazove. Drugim riječima, reforme koje provodimo danas oblikovat će konkurentnu Europu u budućnosti. U nastojanjima da promičemo dugoročni rast možemo se osloniti na E, velike potencijale europskog jedinstvenog tržišta, kao što je također navela gospođa Stiller. E, naglasili ste e, dimenziju jedinstvenog tržišta u sklopu europskog semestra. Cijenim to. Produbljenje jedinstvenog tržišta iznimno je važno. Mi planiramo izraditi izvještaj o tome prije samita u Ožujku. U samoj srži e, prijedloga je e, vjera da u ovo krizno vrijeme moramo položiti temelje za budućnost. Naše politike moraju biti održive u budućnosti. Kako ćemo e, to osigurati? Kao prvo, moramo kontinuirano revidirati i preispitivati ono što radimo, jer nema jamstva za uspjeh ako se mjere ne provode u potpunosti. Ovo je vjerojatno najveći izazov europskog semestra. Moramo osigurati rezultate što se tiče reformi. I tu je velika odgovornost država članica. Europski parlament bio je aktivan, tražio je da radimo više i to s pravom. E, mi kao predsjedništvo smatramo da se puno više može odraditi u sklopu vijeća kako bi se provele potrebne, ponekad i bolne reforme. Trebamo više rasprava e, o razmjeni najbolje prakse i provedbi reformi među ministrima kako bi se održao zamah reformi koje se provode. I upravo zato u naredna dva tjedna e, Povrh razgovora o godišnjem pregledu rasta planiramo i razgovore o provedbi e, preporuka za pojedine zemlje, a to će se sve održati prije vijeća u ožujku. Međutim, jedno mora biti jasno, nema brzih rješenja e, što se tiče svega onoga što još nije provedeno. Moramo uključiti sve dionike, nacionalne parlamente, socijalne partnere, a naravno i Europski parlament. Ne radi se ovdje samo o demokratskom nadzoru e, E, radi se o vrlo složenom procesu koji puno toga zahtjeva e, kako bi sve te reforme bile logične i donijele rezultate. Veliki napredak ostvaren E, kraće, konciznije preporuke pomoći će nam da se usredotočimo na ključna pitanja. Rad na razini stručnjaka osigurat će odgovarajuću kontrolu. Rano usvajanje preporuka znači da naši razgovori o nacionalnim preporukama e, od sada pa nadalje će uzimati u obzir izazove za europodručje. Osim toga, veći je naglasak na socijalnoj dimenziji semestra a sve to znači da uvodimo određene bitne promjene. Dalje ćemo raditi na snaženju suradnje kako bismo polučili e, rezultate europskog semestra. Jer ono što nam je najvažnije je ostvariti rezultate za rast na dobrobit svih građana Europe. Hvala lijepa. A sada u ime komisije, potpredsjednik Europske komisije, e, gospodin Valdis Dombrovskis. Uh, Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, dragi zastupnici. Danas ujutro kolegi e, povjerenika je održao raspravu u europskom semestru uključujući izvješća za e, države i makroekonomske neravnoteže. U petak će biti objavljena ova izvješća, a postupak za makroekonomsko neravnotežu će se donijeti za nekoliko tjedana. Dakle, ova izvješća za zemlje e, slijede e, godišnji pregled rasta kao i e, eurozonu. Europski semestar je nekako sažetiji nego u prošlosti, uključuje eurozonu i nacionalne dimenzije, jače naglašava zapošljavanje i e, socijalne rezultate, konvergenciju i potporu e, Europskom strateškom investicijskom fondu i provedbu tih reformi. Ove godine smo odlučili sažeti postupak za makroekonomske e, neravnoteže, dakle od šest e, na četiri kategorije, dakle nema neravnoteže, neravnoteže prevelike, neravnoteže i prevelike neravnoteže u korektivnoj e, grani postupka za makroekonomske neravnoteže. Kako bismo podržali zemlje u makroekonomskom kontekstu, još uvijek se provode reforme, međutim povećali su se rizici u posljednjim mjesecima i to e, se vidi i u e, našem e, unutarnjem tržištu Nezaposlenost je pala, ali još uvijek je visoka u nekim zemljama, posebno kada se radi o mladima i e, dugoročno nezaposlenima. Dakle, povećali su se postupci za makroekonomske neravnoteže, ali još uvijek e, postoji javni i e, privatni dug u mnogim državama članicama. Dakle, ovo treba pogledati gledati kao poticaj kako bi e, podržali rast i stabilnost. U ovom aspektu imamo mnoge dobre primjere reformi u državama članicama, ali isto tako vidimo da nije jednak e, napredak u različitim državama članicama i u raznim sektorima. Možemo napredovati, e, napredovati suradnjom sa nacionalnim parlamentima i drugim dionicima u provedbi reforme potrebno je jačati učinkovitost i e, vlasništvo nad reformama u državama članicama. Objavljivanje e, izvješća o državama pruža više vremena kako bi se angažirali u dijalog s državama članicama i ključnim dionicama E, prije nego što komisija e, objavi preporuke. Europski parlament e, je se razvio u tijeku europskog semestra, dalje mogućnosti se istražuju i treba završiti ekonomsku i gospodarsku uniju i u listopadu 2015. zaokružiti Europsku monetarnu uniju. Jako je važno isto tako e, e, razmijeniti dokumente kao što su izvješća o državama i zaista se veselim da ću o tome raspravljati s vama. E, ishod analize komisije o našim razmjenama mišljenja i o, i o programima stabilnosti i konvergencije i nacionalnim programima reforme će utrti put preporukama za pojedine zemlje koje će komisija objaviti u svibnju. Sada konkretno o tri izvješća o kojima raspravljamo danas. Započet ćemo sa Stillerovim izvješćem. Želim zahvaliti e, gospođi Stiller i isto tako pozdraviti doprinos e, e, Europskog parlamenta o jedinstvenom tržištu u Europskom semestru 2016. Trebamo strukturne reforme kako bi raspodijelili resurse u tvrtkama, sektorima i regijama kako bi povećali produktivnost i konkurentnost. Potrebno je napredovati u reformama i postaviti temelje za e, gospod europsku ekonomiju. E, na taj način možem, to možemo učiniti tako da otvorimo tržište uslugama, učvrstimo, učvrstimo unutarnje tržište i maknemo prepreke e, kretanju robe i usluga. Komisija smanjuje e, razne, razna ograničenja u proizvodima i uslugama u raznim državama članicama. Trebamo e, obnoviti ekonomsko tkivo Europske unije i osigurati da trgovačka društva se dobro uključe u lanac vrijednosti Europske unije. Sada kada se radi o izvješću gospođe Rodrige. Želim je zahvaliti na izvješću. Ono e, se slaže sa e, mišljenjima komisije na mnogo pitanja. Komisija pozdravlja potporu e, za godišnji pregled rasta za 2016. i za probleme koji su ovdje utvrđeni, kao i za sadržaj preporuka za eurozonu. Komisija dijeli mišljenje da treba na nacionalnoj razini e, se više potruditi kako bi se provele strukturne reforme kao i bliska koordinacija kako bismo dobili čvršći ekonomski oporavak i e, riješili makroekonomske neravnoteže. Trebamo promicati konvergenciju u, europskom u evropskom području, što je isto tako e, srž rada komisije. Na kraju, kada se radi o izvješću gospođe Ribeiro, e, isto tako zahvaljujem izvjestiteljici, e, tržište rada Europske unije pokazuje pozitivne znakove, još uvijek je visoka nezaposlenost u mnogim državama članicama, ali polako se smanjuje zapošljavanje se raste u mnogim sektorima i za sve e, skupine, dobne skupine. Ja, mladi ljudi sve više sudjeluju u obrazovanju i osposobljavanju i naš trud da riješimo nezaposlenog mladih e, donosi rezultate. Isto tako vidimo da postoje divergencije između država članica, ali one se smanjuju i zbog krize ljudi su e, pali u siromaštvo, međutim vide se prvi znakovi napretka. Promicanje boljih socijalnih standarda, e, konvergencija unutar Evropske unije je prioritet. E, stup socijalnih prava će biti dobro sredstvo da se povrati socijalna konvergencija. konvergencija e, komisija sve više pazi na socijalni razvoj u europskom semestru. Prvo, paket godišnjeg pregleda rasta e, se usredotočio na gospodarski oporavak, a s obzirom na socijalni dijalog uključuje socijalne partnere u socijalni dijalog e, na sve jači način na razini Europske unije i na nacionalnoj razini, a smjernice za zapošljavanje e, traže da se socijalni partneri uključe u provedbu reforme. Treće, analiza novih indikatora za zapošljavanje u novom e, postupku za rješavanje makroekonomskih e, neravnoteža žele riješiti neke razlike u državama članicama vezane za te neravnoteže. Neke države članice su provele reforme na tržištu rada i postoje vidljivi pozitivni rezultati E, kroz e, povećanje e, stope zaposlenosti. Međutim, te reforme treba nastaviti kako bi se stimulirao rast i kako bi se stvorio pozitivan, okoliš za otvaranje radnih mjesta. Još jednom, gospođo predsjedateljice, ministre, dragi zastupnici, hvala i radujem se, radujem se donošenjem ovog prijedloga. Zahvaljujem potpredsjedniku komisije, a sada u ime Odbora za zaštitu okoliša, javno zdravstvo i sigurnost hrane riječ ima zastupnik Andrej Kovačev. Poslednjite godine dve celi postojano prisustvat v dnevni red. Hvala lijepa. Tijekom e, proteklih nekoliko godina imamo dva glavna cilja. To je gospodarski rast i otvaranje radnih mjesta. Međutim, ne uspijevamo postići te ciljeve i nećemo ni moći ako naši građani nisu i dobroga zdravlja. Države članice zadužene su za to. Međutim, europski semestar trebalo bi iskoristiti kako bi se uspostavio sustav zdravstvene skrbi koji odgovara potrebama građana. Također, mislim da trebamo uspostaviti sustav evaluacije sustava zdravstvenih skrbi e, neku vrstu sustava praćenja i izdvojiti čimbenike koji će nam omogućiti da smanjimo razlike u tom području od države članice do države članice. Moramo našim građanima pokazati da imamo plan za budućnost našega kontinenta. Također, smatram da revizija strategije 2020 treba biti uključena u europski semestar zato što ekologija i zdravlje mogu omogućiti da ostvarimo ono što želimo, a to je otvaranje radnih mjesta i e, provođenje reformi. Hvala. Hvala lijepa. Sada u ime odbora za regionalni razvoj riječ ima gospođa Iskra Mihajlova. Jedna minuta. Gospođo predsjedateljice, potpredsjedniče Europske komisije, Uvaženi kolege, u našem izvješću poslali smo apel Europskoj komisiji u kojem tražimo da uzme u obzir ciljeve Europa 2020. i da predloži mjere za bolje praćenje trošenja sredstava iz europskih fondova koji su tjesno povezani uz ostvarivanje strategije Europa 2020. Revizija višegodišnjega okvira tjesno je povezana sa svim ovim pitanjima. Komisija je već govorila o programima vezanima uz europske strukturne fondove i o investicijama. Mi smatramo da sredstva iz fondova mogu odigrati vrlo veliku ulogu u ostvarivanju ciljeva evropskog semestra i posebice u ispunjavanju preporuka po zemljama. Hvala. Hvala lijepa. E, sada će govoriti zastupnici u ime klubova. E, prvo će dobiti riječ kolega Markus Ferber u ime Pučana. Jedna minuta. Izvolite. E, hvala lijepo, gospođo predsjednice. Uvažene kolegice i kolege, u godišnjem pregledu rasta imamo tri prioriteta. Potaknuti investicije, provesti E, strukturne reforme i provoditi odgovornu e, proračunsku politiku. To mi se čini e, vrlo razumnim. Smatram da nipošto ne bi trebalo zloupotrebljavati europski semestar u smislu da se svake godine iznalaze novi pokazatelji koji nemaju nikakve veze sa konkurentnosti, proračunom ili strukturnom politikom, nego naprosto im je cilj stvari prikazati ljepšima nego što jesu. Jer gospodarstvo neće biti bolje ako naprosto izmišljamo nove pokazatelje i u tom smislu smo suzdržani. E, nije nam do toga da oni koji su snažni postanu slabi, nego da oni koji su slabi postanu snažni. Recimo, ako postoje zemlje koje imaju e, izvozni e, suficit, od toga mogu profitirati i drugi. E, neće drugi postati bolji ako rade na štetu toga, nego moramo pomoći drugima da i oni pokažu dobre rezultate. Osim toga, što se tiče pučana, mi smatramo da naglasak treba biti na manje zadataka i manji broj preporuka po pojedinim zemljama koje će se onda doista provesti u dijelo. E, tu bih zahvalio gospođi izvjestiteljici jer je uvažila jako puno naših prijedloga, tako da možemo ovdje podržati jedno uravnoteženo izvješće. Hvala. Zahvaljujem. U ime Kluba socijalista i demokrata, gospođa Eliza Izvolite. Hvala gospođo Hvala gospođa e, predsjedavajuća, gospodin Dobrovski i vijeće, dobrodošli. Na početku želim zahvaliti timu kolega i kolegica koje su radili posljedno gospođi Joa Rodriguez na njezinom dobrom izvješću. Poruka izvješća je jako jasna. Ona kaže da treba promijeniti gospodarski plan Europe. E, stvari koje su rađene na e, stari način, recimo u 2008. godini, su sada e, vraćena u povijest. To je sve dovelo do vrlo niske razine suradnje i velike razine nezaposlenosti. Međutim, neke zemlje e, kao Njemačka su još uvijek ostale u 2009. godini moramo imati dobre profitabilna dobra profitabilna trgovačka društva a to ne možemo bez dobre potražnje i investicija sa e, niskim kamatama Ekonomska politika koju smo do sada slijedili e, je zapravo obeshrabrila potražnju. Ako pogledate kako rade gospodarstva u SAD-u i Kini, oni su narušili sustav u Europi. Dakle, sada moramo zaštititi strateška ulaganja i moramo dovršiti bankovnu uniju ili će Europska unija izgubiti kontrolu nad svojom, na svojom e, e, budućnošću. Trebamo donijeti pravila koja će e, stvarati politiku koja će otvarati nova radna mjesta, ali vijeće i komisija žele podržati takve alternative takva alternativna rješenja i izmijeniti onaj dominantni model koji su slijedili e, do sada kada se radi o monetarnoj uniji. Moramo biti pametni ako želimo riješiti ekonomske probleme, ali rješenje je u našim rukama i nadam se da ćemo ga provesti. Hvala lijepa. U ime EKR-a, minuta i 30, uvažena zastupnica Ulrike Trebezius. Izvolite. Hvala lijepa. E, poštovani gospodine povjereniče, u Europskoj uniji nadalje postoje velike neravnoteže. E, velika nezaposlenost u južnim zemljama Europske unije je veliki problem i postoje velika područja u kojima ne dolazi ni do kakvog rasta. E, s jedne strane imamo reforme koje se moraju provoditi temeljem preporuka, a s druge strane sve više dolazi do neravnoteža i nemogućnosti e, provedbe onih mjera koje su navedene. E, provedba mjera je e, dobrovoljna i počiva na načelu subsidijarnosti same države članice moraju voditi računa o kvaliteti vlastite politike. U europodručju se i nadalje ne provode e, potrebne mjere. Neravnoteža u Europskoj uniji sve je veća, a e, san o konvergenciji je sve udaljeniji. Budući da ne može doći do devalvacije unutar vlastite zemlje, dolazi do interne e, deprecijacije i e, stoga je e, potrebno promijeniti način razmišljanja i krenuti drugim putem, jer ljudima je dosta pokroviteljskog pristupa Europe. Snaga Europe je u snazi inovacija. Molim vas da završite. Zahvaljujem. U ime Aldea, e, zastupnik Ramon Tremosa Balcels, minuta i 30. Izvolite. Hvala e, Mm, predsjedavajući, dragi ministri, dragi kolege. Alde misli da ovo izvješće može biti poboljšano. To je zato što za sutra e, predstavljamo određene amandmane. Ako velika koalicija za njih glasa, onda e, možemo e, ponovno razmisliti o našem negativnom glasovanju za dosije. Mislim da ovo izvješće traži veću fleksibilnost u javnim rashodima a tekst isto tako ima implikacija vezano za višak na tekućim računima koji su kritičniji od deficita na, e, na tekućim računima. Zato ne želimo da EFSI projekti budu ekonomski e, e, e, provedivi i zato treba maknuti barijere za ulazak na tržište rada. E, mi, naši amandmani žele e, uravnotežiti ovo izvješće. E, ovo nije rješenje za sadašnju gospodarsku situaciju. Mi naglašavamo važnost strukturnih reformi jedino ako se okoliš za poslovanje poboljša i ako se mobiliziraju investicije. Dragi kolege, Kina usporuje, isto tako postoje i druga kriza koja je iza ugla i zato države članice moraju napraviti domaću zadaću vezanu za reforme. Puno hvala. Zahvaljujem. U ime GUE NGL riječ ima zastupnica Gabriele Cimer. Jedna minuta. E, željela bih naglasak staviti na socijalne aspekte zapošljavanja. Tu bih e, željela istaknuti da jest pozitivno to što se govori o investicijama u socijalnu infrastrukturu, međutim i nadalje nedostaju konkretni kriteriji za to. Što to zapravo znači? I nadalje mi se čini da pristup u sklopu europskog semestra glede rasta i zapošljavanja e, temeljem dobro određenog posla i socijalnog osiguranja ne postoji. E, ako govorimo o fleksigurnosti, ako govorimo o tome da je u prošlosti došlo e, do određenih pozitivnih pomaka, ja moram reći da to nije slučaj, jer fleksigurnost je dovela do prekarnih uvjeta rada i nesigurnih radnih mjesta. Mi moramo točno definirati sadržaj pojedinih mjera i moramo osigurati da najniže nadnice ne dovedu do urušavanja socijalnih standarda i ne postanu norma. Zahvaljujem. A sada u ime zelenih e, zastupnik Bas Eichhout. Kao prvo želim zahvaliti izvjestiteljici na dobroj suradnji. Možda moj izvjestitelj u Sjeni kojemu isto želim zahvaliti. Međutim, e, malo sam iznenađen. Kažete da glasujete protiv ovog izvješća jer koristimo fleksibilnost za više ulaganja. Jeste li poslušali glavne ekonomiste OECD-a koji su ovaj puta rekli da Europa treba više ulaganja? Izgleda da sve više srednje europskih ili e, institucija, čak i onih izvan Europske unije govore da trebamo više ulaganja, ali ALDE misli da ne trebamo investirati. To je zaista čudan stav i drago mi je što ovo izvješće daje više prostora ulaganjima i to u e, kapital E, eura jer mi kažemo da je to dobro i da strukturne reforme trebaju biti usmjerene prema učinkovitosti resursa. To su sve dobri aspekti ovoga izvješća jer mi ćemo glasovati za i još jedanput ćemo dati e, liberalima e, način da promijene možda svoju strategiju jer svijet ide dalje. Hvala lijepa. E, gospodine Eichhout, prihvaćate li e, plavi karton? Da. Izvolite, 30 sekundi. Dragi kolega iz e, nizozemskih zelene stranke, to je ironija same za sebe, zato što u Junkerovom e, planu 66 liberala je glasovalo protiv, a zeleni iz Nizozemske su glasovali za, a sada će se dogoditi izgleda isto. Međutim, jedan od glavnih razloga zbog kojih glasujemo protiv ovog izvješća jest zato što želimo imati riječ investicije, da one budu ekonomski održive, jer moramo osigurati da ulaganja neće više ići e, na zračne luke bez zrakoplova ili na željeznice bez vlakova. Dakle, to želimo osigurati, a ne želimo da države članice koje grade infrastrukturu Gospodin Tremosa, ovo nije bilo pitanje Dopustila sam vam da govorite malo e, e, duže, ali da želim dati riječ gospodinu Ajkvrtu. Da, idem na ono što ste prvo rekli. Rekli ste da glasujete protiv zato što postoji više fleksibilnosti, ali ima i negativnih riječi protiv e, viška, ali ja mislim da je to dobro. Mi to trebamo učiniti, a kada se radi o investicijama, samo održive investicije, zato biste glasovali prošli protiv, ali u strukturnim reformama kaže kažemo da tranzicija država članica prema boljim održivim resursima je ključna. Dakle, ako je to vaša ključna riječ, još uvijek možete promijeniti mišljenje i učiniti to plusom. Hvala vam na ovome. Sljedeći govornik, zastupnik Marko Vali, dvije minute i 30 u ime e fdd a Hvala gospođo predsjedateljicu. Eh, već nekoliko godina eh, komisija ima tri eh, načela koje su krivi. Prvi je e, štednja e, koja se svugdje spominje, drugo je reforme koje nigdje nemaju učinka i privatna ulaganja koja bez javnog stimulusa nisu održive. Dakle, to je jedan recept koji je vrlo neuspješan. Međutim, e, ne znači samo reći ne štednji, nego treba biti iskreni i raspravljati o monetarnom instrumentu dokumentu koji navodi komisiju da stalno nalazi kriva rješenja. E, monetarna suverenost je e, veliki, velika greška. Moramo se boriti protiv e, štednje i spasiti Europu. Danas imamo e, dva ja primjera, onih jakih koji nemaju euro, kao Velika Britanija i koji dolaze u Brisel i stavlja svoje unije i onih slabih koji su prihvatili euro i e, oni moraju raditi ono što im govori Brisel i e, Frankfurt. I zato Grčka i Italija su dva konkretna primjera toga. Govorim o nepravdi jer već 20 godina imamo jednu, jednu valutu e, koju dijeli 19 država koje imaju velike razlike, koje su ekonomske i socijalne razlike. Svaki dan e, Njemci i e, Holanđani e, se bogate na e, na slabostima tih zemlja mi ništa konkretno ne radimo e, i previše progresivno, e, previše progresivno primjenjujemo makroekonomske neravnoteže. E, mislim da Europska unija već dugo šikanira sredozemne države, a i pred nekoliko tjedana je to rekao i talijanski ministar financija. Nažalost, još jedno, jednom se pojavljuje ova e, tema njemačkog e, viška i o toj temi se neće previše govoriti i rezultat će biti pozitivno ocijenjen. Vidjet ćemo ko će glasovati, a ko će i dalje e, tražiti jedan kompromis sa EPP-om i na nejednak način tretirati ovu monetarnu uniju. Zahvaljujem e, kolega Vali. E, lijepo vas molim da sljedeći put govorite malo sporije kako bi se to moglo i prevoditi jer je to bilo dosta zahtjevno. E, u ime ENF-a jedna minuta zastupnik Bernard Monod. Gospođo povjerenice, još jednom možemo vidjeti da je europski semestar u potpunosti neučinkovit. Njegova je namjera da pomogne državama članicama kako bi imale bolju ekonomsku i monetarnu politiku, ali apsolutno u tom nema nikakvog učinka. Možemo vidjeti da su uvjeti trenutačno vrlo teški. E, stope, kamatne stope su visoke, cijena nafte je niska, već dvije godine suočavamo se sa pokušajima da nekako potaknemo gospodarski rast, a gospodarski rast u Europi i dalje je e, vrlo, vrlo slab. Možemo vidjeti uz to da osim gospodarskog i socijalna bilanca je zaista poražavajuća. Stagnacija, e, ogromni dugovi, neprestana štednja, sve je to nešto što zapravo uništava financije. Vaša utopijska Europa jednostavno ne funkcionira. Ujedinjena kraljevina odlučila je napustiti takvo strašno stanje, jer je shvatila da Europa na ovaj način neće funkcionirati. Nažalost, u eurozoni situacija će biti još gora nego danas i upravo zato mi nećemo glasati za ovo ovo izvješće. Ovo su bili govornici u ime klubova, a sada su na redu ostali zastupnici. Prvi je e, kolega Adam Scheinfeld, e, minuta i 30. Dziękuję pani przewodnicząca. E, Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Procjena europskog semestra mora se povezati i sa procjenama koje su vezane uz upravljanje jedinstvenim tržištem. Nažalost, tu je još mnogo toga što treba učiniti. Dame i gospodo, u 21. stoljeću smo, a Obilježje 21. stoljeća jest snažan digitalni razvoj, univerzalna globalizacija i međunarodna konkurencija. Možemo vidjeti da dolazi do promjena u društvenom mentalitetu i ponašanju potrošača. Također možemo vidjeti da se pojavljuju potpuno novi oblici gospodarske djelatnosti, oblici koji nisu bili poznati ranije. Želimo li ostati konkurentnima na jedinstvenom tržištu, a i što je važnije, želimo li ostati konkurentnima kao Evropa pa na globalnom tržištu, ono što nam sada treba jest zapravo deregulirati uvjete kojima su uređeni uređena pravila djelovanja gospodarskih djelatnosti. Trebamo više start-up kompanija, trebamo poboljšanja u inovacijskom smislu, trebamo smanjiti troškove rukovođenja kompanijom, smanjiti birokraciju trebamo što je bolje moguće provoditi pravne propise u svakoj državoj članici. Trebamo također ukinuti necarinske prepreke i moramo promijeniti e, politike proizvodnje. Također, moramo se usredotočiti na bolje upravljanje jedinstvenim tržištem, kao što sam već rekao i želim ponoviti da to smatram najvažnijom stavkom. Hvala. Hvala lijepa. Na redu je sada na tri minute e, kolega Gutierrez Prijeto. Hvala gospođo predsjedateljice. Ovo je dobro izvješće koje je pripremio odbor EMPOL. Povjerenice, predsjedništvo vijeća, ovo izvješće zapravo je kontradikcija onome e, što kažu vaše procjene. Situacija je daleko družičasta u mnogim područjima. Možemo vidjeti da dolazi do oporavka, ali on je još uvijek vrlo blagi krhak. Postoji također i veliki jaz u oporavku od jedne države članice do druge države članice. OECD je potvrdio da jaz koji se zapravo e, javlja već neko vrijeme e, samo se produbljuje. Što više u nekim e, zemljama situacija je sedmerostruko teža nego u drugima i to je slučaj s mojom zemljom. Sve je to povezano naravno i sa socijalnom situacijom. Socijalisti i demokrati iz odbora empol stoga traže tri stvari. Prvo, da podubirete investicije da se odreknete pretjerane štednje. Zatim traže da promotrite strukturne reforme i da posebice pogledate gdje su one potkapale europski socijalni model. I treća stvar koju tražimo je osnažite eurozonu i socijalnu dimenziju ekonomske i monetarne unije. E, to je povezano sa snažem investicija. Ako ne ulažemo, ako se ne odlučimo za e, cikličke politike, e, sve reforme ostaće zakopane duboko u prošlosti. Imali smo prilike vidjeti Junckerov plan, ali on zapravo ne predstavlja stvarno povećanje investicija u eurozoni, a mu je to cilj. Pogledajte Ujedinjenu kraljevinu, pogledajte SAD. U zadnje dvije godine uistinu je došlo do povećanja investicija, dok u eurozoni investicije padaju. Kada to usporedite primjerice s razinom investicija 2013. i 2014. godine. To ne može tako dalje. Moramo to promijeniti, moramo više ulagati kako bismo dali vjetar u leđa gospodarskom rastu. Junkerov plan ne može biti samo zamjena za investicije do kojih bi i onako došlo na razini država članica. Dakle, moramo korigirati mjere štednje. Vidimo kakva je situacija na tržištu rada. Otvaraju se radna mjesta koja su vrlo nesigurna. Radi se o e, ugovorima na pola radnog vremena, e, o povremenim ugovorima. Vidimo da stalna radna mjesta zapravo padaju, a e, nesigurna radna mjesta sve više uzimaju maha. Ono što nama treba jest da ljudi koji rade u Europskoj uniji budu sigurni, a imamo prilike vidjeti da zarađuju manje nego što je to bio slučaj prije. Oni trebaju dostojanstven život, trebamo više poštenja, trebaju nam efikasnije ekonomske politike, trebaju nam odgovarajuće politike koje će omogućiti da se borimo sa problemom nezaposlenosti. Također trebamo i poštenija društva, trebamo zaštitne mjere. Ako ne vratimo europski socijalni model, nećemo uspjeti ništa naučiti iz prošlosti. Socijalna demenzija eurozone je nužnost. Ne možemo dozvoliti, gospodine Gutjerez, predsjedateljica je prekinula gospodina Gutjereza. Gospodine Gutjerez, ako nastavite juriti kroz ono što govorite, onda oni koji ne razumiju španjolski neće moći slijediti ono što želite reći, a i onako ste prekoračili svoje vrijeme. Kada sljedeći put to učinite, ranije ću vas prekinuti. Na redu je zastupnik Stanislav Ožok, minuta i 30. <clears throat> Po pierwsze chciałbym poprosić panią Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Kao prvo, želio bih da se objasni pitanje dostupnosti izvješća o kojima raspravljamo na jezicima država članica. Primjerice, izvješće Rodriguez je do današnjeg dana bilo dostupno samo na engleskom jeziku. Kada govorimo o europskom semestru moram reći da se ne radi o nekoj novoj temi. Imam nekoliko komentara koje bih želio istaknuti. Prva stvar tiče se strukturnih reformi u državama članicama. To je nešto o čemu se već jako dugo razgovara, govorimo tako i o obvezujućoj naravi tih reforma. E, preporuke jesu obvezujuće zato što se radi o preporukama koje donose, odnosno koje odobravaju šefovi država i vlada. Vrlo često možemo vidjeti da su to preporuke koje se bave problemima koje baš muče države članice. To je prva stvar koju želim reći. Druga stvar e, koju želim istaknuti je da mi nije jasno zašto bismo trebali pojačati koordinaciju na europskoj razini. Mislim da sada dobro koordiniramo europskim semestrom, a istovremeno veliki broj država članica uopće ne provodi rečene preporuke. Mislim da stoga trebamo svoje e, snage usmjeriti e, e, upravo na provedbu reformi, na to da se otkrije zašto države članice ne provode te preporuke upravo sada kada ekonomska i financijska kriza jenjavaju. Hvala. Na redu je zastupnica Ula Törnes, minuta i 30. Hvala gospođo predsjedateljice. Kao prvo zahvaljujem gospođi Ribiero e, na vrlo konstruktivnom procesu koji je doveo do finaliziranja ovog izvješća. Razumijem da nije lako pronaći kompromise u ovom području i razumijem da je u obzir uzet čitav niz dvojbi. Moram međutim isto tako reći da prema mojem mišljenju stajalište e, odbora EMPOL prema e, godišnjem pregledu rasta bi moglo biti malo više usmjereno prema budućnosti i više se usredotočiti na reforme koje su potrebne na tržištu rada kako bi se iskoristio njegov pun potencijal i dao doprinos rastu koji se sada polako vraća u Europu. Gospodarska situacija se poboljšava. Nezaposlenost i dalje pada. U prosincu 2015. godine za 0,1% u odnosu na studeni 2015. godine. Nezaposlenost je međutim još uvijek previsuka i iznosi 10,4%, međutim situacija se ipak poboljšava. Broj ljudi koji eh, prijeti rizik od siromaštva i isključenje iz društva stabilan je u 2013. i 2014. godini. Međutim, ne smijemo ipak okretati glavu od činjenice da je socijalna situacija još uvijek teška i da moramo raditi na tome da se potakne rast i otvore radna mjesta kako bi se na taj način osigurao izlaz iz siromaštva. Jeste li to mene upozorili ili... Oh, ispričavam se. Da, da, da, ja sam signalizirala vrlo mirno da ste vi iscrpili svoje vrijeme za obraćanje, a sada e, krećemo na sljedećeg govornika, gospodin Vjegas, minutu. Hvala lijepa. Mislim da je godišnji pregled rasta za 2016. godinu zapravo polazište procesa koji nas čini vrlo nesretnim to je jednostavno u samom srcu strategije za neoliberalnu dominaciju nad proračunskom politikom i procesom. Radi se o istim starim receptima koji su nas i doveli do siromaštva i jada diljem Europe, a isto tako potaknuli nezaposlenost. Mislim da je potpuni promašaj baviti se rastom koji se temelji na politikama javnih ulaganja. E, moramo ovaj parlament više uključiti zbog potpuno nedemokratske ekonomske i monetarne unije. Neoliberalne politike i koncentracija bogatstva nameću se na uštrb radnika. Mislim da bi demokratizacija Europe i eurozone zapravo dovela do bolje situacije u Europi. Hvala lijepa, gospođo Lambert. Hvala lijepa. Želim zahvaliti izvjestiteljima. U ovome procesu mnogi od nas već neko vrijeme zapravo govore o socijalnoj dimenziji, socijalnoj pravičnosti koju treba uzeti u obzir. Ovdje vidimo da je zapravo u komisiji došlo do vrlo e, snažnog pomaka, ali mnogi od nas i dalje vjeruju ono o čemu smo govorili. Imamo socijalne pokazatelje, to je istina, ali moramo znati stvarno značenje tih pokazatelja i vidjeti stvarni učinak na politiku. Pravično znači da se moramo baviti nejednakostima i između zemalja i unutar naših zemalja. Znamo da je to nešto što ne može biti nus proizvodom e, ekonomske djelatnosti, već traži da se tome posebice posvetimo. Zato trebamo investicije u zdravstvenu skrb, skrb za djecu i stanovanje. E, socijalna pravičnost nešto je što može pomoći i krajnje je vrijeme da smanjimo jaz u plaćama i da se bavimo pitanjem siromaštva. Nadamo se da je socijalni dijalog ponovno točka na dnevnom redu nakon što mu je nanesena takva velika šteta. Hvala lijepa, gospodin O'Flynn. Minuta, izvolite. Dakle, svake godine dolazimo do tog trenutka, do te točke kada nam e, oni koji podržavaju eurozonu pričaju priče i govore kako su nam sretni dani iza ugla. To su priče koje nikada ne prestaju. Govori se o potencijalu strukturnih reformi, gotovo svi se slažu s gospodinom Dragijem o tome, e, u tome kako je euro uspješan. To je naravno potpuna glupost Europa uopće nije rasla i nije se snašla čak niti u relativno blagim uvjetima s kojima se suočavala tijekom prošle godine. Možemo vidjeti da e, kada pogledamo situaciju na terenu da već 17 godina nakon e, što smo e, uveli euro dolazi do snažnog pada i da nam gospodarska djelatnost nije ni približna onoj u prvom kvartalu 1990. godine. Vaša politički inspirirana zajednička valuta ne funkcionira i kao rezultat toga mnogi mali, mladi ljudi također ne rade. A to će se promijeniti samo kada e, stanete na kraj euru i oslobodite ga njegovih muka. Gospodine O'Flynn, prihvaćate li plavi karton? Imam jedno pitanje. Možda biste mi mogli objasniti jednu stvar. Kako je došlo onda i do pada funte u proteklih nekoliko dana ako je euro tako loš? Pa kao što znate, valute rastu i padaju. Nakon eh, pada 2008. godine funta je također eh, pala, ali mi smo uspjeli spasiti milijun radnih mjesta u našoj zemlji, dok vi gubite milijune radnih mjesta zato što pojedine države ne mogu same upravljati vlastitom monetarnom politikom. Trenutačno imamo situaciju u kojoj funta lagano pada zato što su se investitori diljem svijeta konačno osvijestili vide kakva je investicijska klima u Europi. Ako ovaj pad znači da ćemo e, tom žrtvom u budućnosti rasti kada se riješimo Europe, ja tu žrtvu prihvaćam. Hvala. Sljedeći govornik, gospođa Tožinski. U Europi su svi pokazatelji crveni. Možemo vidjeti da još uvijek imamo recesiju i još uvijek se govori o štednji. Dame i gospodo, tražim veću integraciju na tržištu, ali mislim da u tome zaista trebate pokazati povjerenje. To znači E, da um, te ozbiljno pristupiti rješavanju problema. Naime, cijelo vrijeme ističete da je jedinstveno tržište pravo rješenje za povratak radnih mjesta i rast, ali vidimo da tome nije tako, da to ne rješava problem masovne nezaposlenosti. Radna mjesta se i dalje gube i dalje raste nije ono što želimo. Sve je to negativna bilanca koju trebamo analizirati pragmatično. U IMKO smo čuli nevjerojatna stajališta. Čuli smo da migrante koji dolaze u milijunima treba integrirati u jedinstveno europsko tržište. Prema mojem mišljenju to je vrlo neodgovorno. Integracija e, toga stanovništva doveće do posljedica koje će se itekako očitovati i na e, životni standard ljudi i na minimalnu e, plaću. Dame i gospodo, Europa treba kisika. Treba kisika, a to nije nešto što mogu nametnuti Europska komisija i njezini stručnjaci. Možemo vidjeti da se radi o zastarjelim metodama kojima ćemo se sutradan usprotiviti. Hvala, gospođa Kaza, gospodin Kaza, minutu i 30. Hvala gospođo predsjedateljice. Želim zahvatiti gospođi Sofiji Ribeiro na izvrsno obavljenom poslu. Mora se priznati da je europski semestar jasno pokazao da ima nužne instrumente koji su potrebni državama članicama da izađu iz krize. Međutim, kriza je svoje ožiljke ostavila na europskom socijalnom modelu. Izazov se zapravo skriva u sljedećem u uključivanju socijalne demenzije u politike Europske unije. Dobro je znati da su e, tri nova pokazatelja zapošljavanja dodana na glavni pregled pokazatelja. Na taj način zapravo možemo osigurati e, konvergenciju diljem država članica koja će ići e, prema gore, što je nužno za sve nas kako bismo otvorili veći broj radnih mjesta na svim razinama. Europa na svojem raspolaganju ima čitav niz instrumenata da postigne stvari koje želi. Prvenstveno strategiju za 2020. je isto tako i investicijski plan za Europu. Oba ta instrumenta treba promotriti vrlo pozorno i treba pratiti njihovu primjenu kako bi se osiguralo E, pametan, uključiv i e, održiv rast. Na kraju želim reći da države članice se moraju odlučiti za holistički pristup kako bi efikasno provodile tržišne politike koje će omogućiti i e, poslodavcima i onima koji traže posao da se bolje snađu. Vrlo je važno da se kroz obuku i izobrazbu u Europskoj uniji daje prilika za pronalazak novih radnih mjesta. Hvala, gospođa Gebart, minutu, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Iznimno mi je drago što mogu čuti ono što govorite kolega Kaza. Unutarnje tržište jedan je od stupova Europske unije. Uvijek iznova se govori o tome i ja sam uvjerena u to. Međutim, uvijek iznova me iznenađuju staromodne ideje koje su još uvijek prisutne, jer e, ima puno onih koji govore radi se samo o gospodarstvu, o biznisu, o velikim poduzećima, ne. Ono što nam treba je holistički pristup, e, upravo onako kako ste to rekli, cjelovit pristup e, u kojem se ne radi samo o gospodarstvu, o poduzećima, nego i o kvalitetnim radnim mjestima, i inovacijama, e, zaštiti potrošača na najvišoj mogućoj razini. Jedino ako sve to objedinimo, uspjećemo ostvariti napredak i rast gospodarstva u Europskoj uniji i na taj način ćemo osigurati i otvaranje novih radnih mjesta i gospodarski rast. A to je ono što nam treba. E, poštovane dame i gospodo, moramo raditi na tome i zato mi je posebno drago što konačno govorimo o jedinstvenom tržištu na kojem je težište u sklopu europskog semestra, jer na taj način možemo ostvariti napredak i bit će mi drago ako uspijemo riješiti problem u članku 46. izvještaja Štiler, jer onda ćemo moći dati punu potporu tom izvještaju. Hvala gospodine Luk, minutu. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Europski semestar je pokušaj, odnosno dio pokušaja ekonomsko-političkog upravljanja u Europskoj uniji. E, ekonomsko upravljanje možete provoditi ako imate neki jasan cilj e, Svojedobno je to i postojalo kao cilj stabilnosti državnih financija e, i stabilnosti javnog financiranja. Međutim, taj cilj nije ostvaren. Pretrpio je Eh, urušavanje u sklopu financijske krize i zato je novi cilj eh, proširiti ciljeve i dodati nove pokazatelje u pregledu pokazatelja i čuli smo da je eh, proširen broj pokazatelja jer moramo imati cjelovit pristup. Međutim, ako imamo sve više ciljeva, to znači da će upravljanje biti besmisleno možemo vidjeti što se zbiva sa europodručjem e, i očito je da se ciljevi ignoriraju. Portugal e, treba provoditi mjere štednje, e, međutim Portugal donosi proračun koji uopće nije takav proračun. Italija također treba provoditi mjere štednje, međutim i oni tvrde da trebaju veći fiskalni prostor. Francuzi također konstatiraju da će opet imati prekoračenje e, deficita, a Grčka sve vuče za nos i ne provodi potrebne reforme. Moramo odustati od upravljanja i pustiti pojedine zemlje da provode vlastite mjere. Hvala. Gospodin Golga, minuta je 30. Hvala lijepa. E, dragi kolege, Jedinstveno je tržište najveći uspjeh koji smo ostvarili u Europskoj uniji. Mislim da bismo na to trebali biti ponosni. U proteklih 50 godina otvorilo je brogobrojne prilike, radna mjesta i e, čitav raspon različitih roba po povoljnim cijenama. Međutim, posao još uvijek nismo obavili do kraja i mnogo je toga pred nama. Jedinstveno tržište je naš prioritet, želimo ga održati, europski semestar je sjajan instrument za to. Ja mislim da Europska unija treba iskoristiti momentum suradničkog gospodarstva. Europska komisija trebala bi poticati razvoj novih ekonomskih modela, osiguravajući najbolje moguće uvjete da ti novi ekonomski modeli zažive i u njemu funkcioniraju. Europska komisija trebala bi učiniti e, što god može kako bi osigurala da e, postojeća načela dobro funkcioniraju. To uključuje među ostalim i zakonodavstvo koje je vezano uz sigurnost proizvoda. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Pimenta Lopez, minutu, izvolite. Obrigado, prezident. Um Zahvaljujem, gospođo predsjedateljice. Pred nama je cijeli niz dokumenata u kojima se bavimo europskim semestrom i idejama koje su u njemu sadržane i praktički samo govorimo o raznim izrazima kao što su ekonomska konvergencija, zapravo se radi o smanjenju i dokidanju suvereniteta država. Mi odbacujemo europski semestar i politike ekonomskog upravljanja. Odbacujemo svaku politiku koja daje legitimitet politici štednje. Protivimo se i uvijek ćemo se protiviti svakom pokušaju dokidanja suvereniteta država jer to dovodi do neodrživog rasta i smanjenja plaća. Gospodine Pimenta Lopez, prihvaćate li plavi kanton od gospodina Meloa? Ne prihvaćate? U redu. Gospodin Duran, izvolite. Imate minutu. Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, nema problema. S velikim zadovoljstvom uzimam riječ. Europski semestar i pregled pokazatelja zapravo bi trebali osigurati dosljednost europske politike osim konkurentnosti, e, rasta, administrativnog opterećenja. Takva vrsta kontrole zapravo bi trebala staviti na raspolaganje stvarne održive instrumente socijalnih, e, koje se odnose na socijalnu e, dimenziju. Međutim, to nažalost nije nešto što je slučaj, niti kada se radi o cirkularnom gospodarstvu, niti kada se radi o učinkovitosti resursa, iako je Europski parlament 2015. godine u srpnju to eksplicitno zatražio u izvješću koje se bavi upravljanjem jedinstvenim tržištem. Kako je moguće da nakon Volkswagenovog i e, Disneygateovog skandala zapravo nemamo e, niti jedan jedini spomen e, vezano uz te te teme. Također, kako nemamo nakon Lux Leaksa apsolutno nikakve napomene koje bi se odnosile na sprečavanje takve situacije. Žao mi je gospođo izvjestiteljice e, što ćemo ipak morati biti e, prisiljeni glasati protiv usprkos sjajnog posla koji ste obavili zato što jednostavno nema ovih napomena. Gospodine Žvab, minuta i 30. Poštovane gospođo predsjednice, uvažene kolegice i kolege. Doista svake godine vodimo raspravu o proračunu o navodnim neravnotežama i drugim pitanjima. Međutim, istodobno, nažalost, gubimo iz vida činjenicu da 28 država članica Europske unije zapravo trebaju imati jedinstveno e, tržište i jedinstvene propise a ta odgovornost država članica nije nešto što neprestano imamo na umu. Jer jedino ako sve države članice vode računa o razvoju jedinstvenog tržišta i ako smatraju da je to sama jezgra europskog semestra, tek onda e, ćemo biti uspješni i ostvariti one rezultate koje trebamo. E, znam E, da zapravo ovo pitanje ne dobiva dužnu pozornost, ali ipak svake godine vodimo ovu raspravu. Hvala. Gospodin Šuster, minut. Poštovana gospođo predsjednice, u novom europskom semestru ima i pozitivnih i negativnih aspekata. E, pozitivno je to što se e, potiče rast putem novih investicija. To je iznimno važno zato što je razina nezaposlenosti još uvijek nevjerojatno visoka. Međutim, šteta je e, što je e, konsolidacija proračuna nešto što u mnogim državama članicama stoji u prvom planu umjesto e, politike rasta, otvaranja novih radnih mjesta, poticanja investicija. Konačno nam treba europska politika oporezivanja koja će doprinijeti suzbijanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza. Moramo osnažiti unutarnju potražnju i osim toga e, moramo više uvažavati socijalne pokazatelje u sklopu politike. E, postoje naznake korekcije E, smjera, a trebamo dalje raditi na tome. Hvala. Gospodin Demis maker minutu. Met het goede nieuws in deze rapporten. Het lijkt me inderdaad verstand... Zahvaljujem. Čini mi se da u ovom izvještaju ima e, naznaka da je potrebno smanjiti administrativno opterećenje za mala i srednja poduzeća. Međutim, E, ako želimo osigurati rast, ne trebamo očekivati da država troši više nego manje. A osim toga, ako govorimo o neravnotežama, trebamo voditi računa o mjerama koje će spriječiti daljnji deficit. Što se tiče mjera za suzbijanje nezaposlenosti, E, potrebno je poduzeti konkretne mjere. Gospođo Matijas, minuta. Hvala lijepa. Gospodine Dombrovski, izravno ću vam se obratiti. Recepti i mjere koje smo do sada vidjeli, mjere štednje, pokazale su da nismo uspjeli ostvariti željene ciljeve i postoje one zemlje koje ignoriraju pravila. Očito je da postoji politika sa dva standarda što se tiče određenih zemalja. Osim toga, Europska komisija bavi se pitanjem fleksibilnosti tržišta rada, pitanjem privatizacije i urušavanja sustava socijalnog osiguranja. Međutim, u zemljama kao što su Portugal, Italija, Španjolska, Austrija, e, tu ne postoje fleksibilni kriteriji i sve je proizvoljno. A ipak povjerenik kaže da želi dalje nastaviti istim putem jer E, zapravo takozvani dobri dečki ostvaruju najgore rezultate. Gospodin Zalba minutu. E- Uvaženi zastupnici, koordinacija ekonomske i proračunske politike iznimno je važna u eurozoni. E, to su važni elementi europskog semestra. Moramo osigurati i da odradimo svoj posao što se tiče konvergencije u europodručju. Moramo osigurati da naš doprinos pomogne poticanju e, javnih investicija, a moramo ostvoriti uvjete za poticanje rasta i otvaranja novih radnih mjesta. Ako želimo čvrsti stabilan oporavak Očito je da je potrebno provoditi reforme na razini pojedinih država članica, a trebamo više učiniti u smjeru ekonomske i monetarne unije, a isto tako i političke unije. Reforme će dovesti do rasta. Unatoč onome što je rekao kolega Marijes, Španjolska je primjer takvog rasta. Vidjeli smo dosta reformi koje su provedene u Španjolskoj i e, tri puta veći rast e, i velik broj radnih mjesta. Hvala, gospođo Blinkević, u te minutu. Ekonomikos augimo darbo kurimo Hvala lijepa. Što se tiče e, gospodarskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta, to su prednosti u kojima trebaju uživati naši građani. E, mi vidimo da dolazi do smanjenja rasta i da postoji velik problem nezaposlenosti. Međutim, ima još nešto na što bih vam željela skrenuti pozornost, a to je veliki problem siromaštva djece. 27% djece u Europskoj je ispod granice siromaštva i zato vas pozivam da osigurate jamstvo za djecu. To bi bio poseban instrument koji bi omogućio da svako dijete dobije besplatnu zdravstvenu skrb, obrazovanje, e, da bude e, zbrinuto. A osim toga, posebnu pozornost trebamo posvetiti i siromaštvu žena. Pozvala bih e, komisiju i e, države članice da e, pripreme konkretne mjere i preporuke kako bi se smanjila razlika u plaći između muškaraca i žena. Hvala. Hvala, gospođa Rona Lerner, minutu. Arvoisa puhemies. Mene U Europi kažemo da treba ići na istok, treba ići na zapad, treba tražiti nešto od sjevera, treba tražiti nešto od juga. A svaki puta dobivamo isti odgovor. Podarski rast i kada se o tome radi u Europskom parlamentu nema razmimoileženja. Međutim, gdje je ključ rasta? U Briselu ili u državama članicama? I tu se skriva pravi problem. Kao što znate, Europska unija upravo se oporavlja od gospodarske krize, najgore u svojoj povijesti polako se vraća gospodarskom rastu. Neke države članice stoje bolje od drugih. Prema mojem mišljenju, izvješće gospođe Rodriguez sadrži dobre elemente koji će osnažiti gospodarski rast u Europi. Potrebno je prvenstveno osnažiti e, javne investicije, treba tražiti od država članica da učine što je potrebno kako bi se gospodarstvo vratilo na pravi put. Nije to nešto što se može odlučiti u Briselu. Svi elementi koji su vezani uz rast e, zapravo su stvar država članica i, Evrops i parlamenta država članica. Gospodine Melo, minutu. Zahvaljujem. Mi se slažemo što se tiče provedbe e, reformi i mjera štednje. Međutim, neke mjere ne znače da su mjere štednje uspješne jer one će dovesti do daljnje zaduženosti budućih naraštaja. Mjere koje su provedene dovele su do deficita nezaposlenosti recesije i na posljedku do trojke. Sada u 2016. isti oni socijalisti koji su bili na vlasti i izgubili su izbore, a tvrde da su ih dobili, inzistiraju na novim politikama za koje kažu da će iznjedriti rast koji će biti nadprosječan. Vidjet ćemo kako će to završiti. Gospodine Melo, dva plava kartona, prvo je gospođa Ribeiro. Kolega Melo, u ovoj raspravi čuli ste da je Marija Joao Rodriguez govorila o snazi europodručja. A čuli ste i euroskeptične napomene nekih kolega. Očito ovdje postoji jaz. Slažete li se sa mnom, gospodine Melo? Ne iznenađuje li vas ova koalicija da oni govore i e, iznose identičan stav? Ja se u potpunosti slažem s tim i zapravo e, komunistički kolega koji je također želio postaviti pitanje. Sada je napustio dvoranu, ali to je točno. U Portugalu je na vlasti stranka koja je izgubila izbore, a ništa nije naučila iz grešaka iz prošlosti. I dalje inzistira na ovoj proračunskoj zabludi. I vjeruje u nemoguće a nažalost to neće dovesti ni do kakvih konkretnih rezultata. Gospodine Melo, još jedan plavi karton. Prihvaćate li i taj? Izvolite. Melo, de facto je fantástico como eh, o senhor e outros colegas insiste em fazer... Zahvaljujem. Veliko mi je iznenađenje to što kolege pokušavaju od parlamenta stvoriti forum za raspravu o portugalskoj politici. Međutim, pitanje je postoji li mogućnost da se primjenjuje proračunska odgovornost, a isto tako otvaraju nova radna mjesta i ukloni neravnoteža. E, vi to niste uspjeli kada ste bili na vlasti, a stranka koja je sada na vlasti možda će to uspjeti. E, Vidjet ćemo. Slušajući ono što ste rekli, moram reći da ste na početku govorili o solidarnosti i o tome koliko je važno pružiti solidarnost i pomoć državama u poteškoćama u Europskoj uniji. Međutim, niste govorili o strukturnim reformama. To su one reforme koje su provodili oni koji su bili loši na vlasti i osudili buduće naraštaje na bijedu. Mi imamo određenu odgovornost ovdje, ali trebaju nam rješenja za ovu situaciju, a ne nešto što će je pogoršati. Solidarnost je važna, ali odgovornost je podjednako važna. Gospodine Melo, e, znam da ima još zahtjeva za riječ, ali moramo se ograničiti na dva plava kartona. Gospodin Sant, minuta i pol, izvolite. E, problem s kojim smo suočeni u ekonomskoj reformi su investicije. Nema ih dovoljno i zato nema rasta. Moramo poboljšati uvjete za zapošljavanje, e, pomoći mladim ljudima i mladim obiteljima i umirovljenicima. E, više ne postoji e, socijalni pakt. E, postoje problemi što se tiče osiguranja ekonomskog oporavka, otvaranja novih radnih mjesta i sigurnih mirovina. Ne trebaju nam složeni instrumenti, treba nam politička volja, moramo razmišljati kreativno i e, ispuniti uvjete iz pakta za stabilnost i rast. E, moramo riješiti osnovne probleme, e, potaknuti javne i privatne investicije. Ima premalo javnih investicija, a to je povezano i s manjkom privatnih investicija. Javne investicije su najbolje ukoliko se provode na nacionalnoj razini, međutim postoje problemi sa birokracijom i zato je potrebno provoditi mjere za poticanje javnih i privatnih e, investicija jer će to pomoći razvoju i rastu. Međutim, tu moramo osigurati da e, dodatna izdavanja idu u smjeru e, investicija, a ne pokrivanja postojećih troškova. Kolega Messerschmidt. netop fordi man jo i den aftale adskiller Hvala gospođo predsjedateljice. Da, stavlja se razlika između onih e, koji jesu u eurozoni i koji nisu u eurozoni. To se vidi u raspravi danas u Europskom parlamentu, ali ta rasprava je prilično zastarjela i ne odgovara stvarnoj situaciji. Eurozona svakako ide u smjeru većeg prijenosa suvereniteta prema Briselu zbog zajedničke valute. Međutim, to je neizbježno, to je temeljni element. Pogledamo li gospodarsku situaciju u svijetu, međutim, kad vidimo ono što se događa u eurozoni, ostanemo malo zatečeni. Prije 15 godina euro je mogao poslužiti kao spas ekonomske, Europske ekonomske zajednice, a sada vidimo e, nešto obrnuto. Gospodine, e, vi ste se prijavili za Catch the Eye. Hoćete li svejedno sada uz pomoć plavog kartona postavljati pitanje? Želite li? Izvolite onda. Gospodine Messerschmidt, vi prihvaćate plavi karton, zar ne? Da, izvolite onda. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Tisztelt képviselő én e, Uvaženi kolega, meni se čini da gospodarski rast ne može e, biti toliko važan da mu moramo podnositi socijalne žrtve. I zato imam pitanje. Smatrate li E, da se isplati za Veliku Britaniju podnijeti velike socijalne žrtve. Hvala. Ja nisam rekao da Ujedinjena kraljevina žrtvuje socijalna prava. Upravo suprotno, ja mislim da nakon sporazuma koji je dogovoren, Ujedinjena kraljevina zapravo osigurava podršku vlastite zajednice ne znam kako ćete vi preživjeti. Ako nema razumnog pristupa kada se radi o pristupu socijalnim pravima, onda će i radna mjesta osjetiti posljedice toga. Gospodin Kamerun je dobio nešto od čega će ljudi u mojoj zemlji imati koristi. Čuli smo mnoge kritike protiv toga, ali mislim da će međutim neke stvari nestati na koje smo navikli ako se držimo zacrtanog puta do sada. Hvala predsjedateljice, zahvaljujem i povjereniku na pomoći koji nam daje u ovom času. Neću govoriti o maksimalnim sustavima, međutim mislim da je došao trenutak da se i vijeće preuzme odgovornost za primjenu paketa o nadzoru proizvoda, a i kada se radi o sigurnosti vezanoj za to. Mi trebamo sigurno tržište, trebamo građane koji poznaju ono što oblače, kako se oblače, što jedu. Mi to zovemo sljedivosti. I žao nam je što ovaj paket je opet blokiran. Mi trebamo e, Made in Italy, ali isto tako branim Made in Europe. I zato mislim da vijeće mora napraviti preokret kako bi krenuo naprijed, inače nismo konkurentni. Gospodin Danti, minutu. Hvala gospođo predsjedateljice, povjereniče, kolegi. E, jedinstveno tržište svakako predstavlja najbolji proces europske integracije. E, vidi se njegova vrijednost iz rasprave o kojoj smo, koju smo vodili o Brexitu i to je zapravo pravi argument onih, onih koji govore u Londonu da je dobro izaći iz Europske unije. Toliko e, studija o troškovima ne Europe pokazuje kako jedinstveno tržište još nije kompletno i nije potpuno iskorišteno. Međutim, danas vidimo i druge stvari na horizontu. Vidimo nacionalne interese i egoizme i e, isto tako e, neslobodno kretanje u šengenskom prostoru mogu isto tako zaustaviti e, ove ciljeve koje smo do sada postigli. Baš u ovom teškom trenutku za Europsku uniju moramo opet razmotriti jedinstveno tržište kao motor rasta i inovacija za jednu Europu koja je ponovno konkurentna. Hvala. Minutu gospodin Krasnodevski. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja se slažem da e, kada se radi o ekonomskom upravljanju moramo omogućiti i socijalnu dimenziju. Međutim, koliko možemo koordinirati socijalne politike? Evropska politika mora voditi i usmjeravati, ali ne preuzeti ovlasti država članica. Države članice su odgovorne za svoje socijalne politike. Ja se ne mogu složiti sa izjavom da Europski socijalni fond treba 20% dodijeliti svim vrstama socijalnih mjera. Isto tako ne slažemo se da Europska unija treba pratiti i nadzirati E, ugovore o radi u državama članicama. To ide predaleko. Vlade država članica znaju najbolje kako riješiti socijalne probleme. Na vladama jest da odluče što žele činiti. Gospodin Šulce, minutu. Poštovana gospođo predsjednice, uvažene kolegice i kolege. Europski semestar uveden je kao reakcija na financijsku krizu. E, treba nam pomoći da pravodobno prepoznamo znakove krize i spriječimo nove krize. E, dva elementa su posebno važna. Europski semestar se mora poboljšati u svim aspektima jer rezultati nisu bili zadovoljavajući. Bilo je previše površnih preporuka. E, države članice nisu provodile te preporuke. Drugo, E, sada puno razgovaramo o tome e, što Europa može učiniti više u smislu socijalnih mjera. Ovdje imamo tri socijalna pokazatelja koji se odnose i na zapošljavanje i na dugotrajnu nezaposlenost. E, smatramo da su to elementi koji su bitni, međutim moramo imati i dovoljan broj važnih makroekonomskih pokazatelja koji će biti u međusobnoj ravnoteži. Hvala. Gospođa Grepini, minutu. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să... Hvala, gospođo predsjedavateljice. Kao prvo željela bih zahvaliti eh, izvjestiteljima u Sjeni i svim kolegama koji su predložili amandmane. Ovi dokumenti nisu savršeni, međutim, puni su dobrih stvari koje mogu do e, upravljanja jedinstvenim tržištem i koje postižu ciljeve. Ovo vladanje mora biti dobro. Trebamo jednu Europsku uniju koja proizvodi dobre rezultate vezane za zapošljavanje i e, životnog standarda trebamo prekogranične razvoje, trebamo se usredotočiti na radna mjesta u e, siromašnim regijama i treba nam konkurentnost. Imamo isto tako nacionalne odbore za konkurentnost. Trebamo zajedničku konkurentnu politiku, politiku o konkurentnosti. Ta su pitanja važna, ali trebamo i veću transparentnost. Trebamo e, pošteniju konkurenciju. E, te stvari trebaju biti ojačane, ovo izvješće to čini. Gospodinu minutu. E, Hvala gospođo predsjedateljice, dragi kolege i kolegice. Ja jako podržavam primjenu ovog instrumenta na fleksibilan način. Ne želim e, utjecati ni na, odgovornosti, gospodin Dombrovski je to već rekao, međutim želim e, usmjeriti vašu pozornost na nešto što nije tema ove rasprave, međutim je važno za europsku solidarnost i za proračunsku ravnotežu i za e, napore koje činimo u Europi to je rashod za obranu. Poljska, Francuska, Ujedinjena kraljevina, Estonija i Grčka, pet europskih žena, e, država, 2% e, e, BDP-a troše na obranu, a druge države to ne čine. Mislim da e, opseg ovog e, tereta e, mora preuzeti Europska komisija jer ona ima veliki utjecaj na odobrena sredstva za te države i to je veliki dio njihovog rashoda. To treba uzeti u obzir. Gospođa Lope Fontanje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 Europski građani su prošli kroz vrlo teška vremena i traže konsolidaciju ekonomskog oporavka. Žele da e, se ekonomski oporavak dogodi u cijelom društvu i zato je najveći prioritet otvaranje radnih mjesta, zapošljavanje mladih. Imamo problema sa nezaposlenošću mladih i e, dugoročnom nezaposlenošću te siromaštvom. Trebamo pristup e, tržištu rada posebno za starije radnike. Trebamo promjene Dakle, u obrazovnom sustavu trebamo strukovno obrazovanje koje je u skladu sa tržištem rada, trebamo bolje obrazovanje i povezanost obrazovanja sa svijetom rada. Trebamo razmotriti e, dva milijuna slobodnih radnih mjesta u e, Europskoj uniji kako ih možemo popuniti. Znamo da mnoge e, zemlje žele zaposliti ljude i naći prave. E, Gospođa Tomašić, minutu. Lijepa. Jedinstveno tržište nije samo temelj Europske unije, već predstavlja i jedinu stvarnu i mjerljivu korist za države članice. Danas samo najveći ekstremisti s lijeva i desna spore vrijednost jedinstvenog tržišta za naše države i to je pokazatelj da je njegova uspostava u svim područjima nešto na čemu ozbiljno moramo poraditi jasno je da to tržište nije i ne može biti izolirano od ekonomskih i socijalnih politika država članica. često se u tom kontekstu priča o poreznim oazama i njihovim štetnim učincima dok s druge strane mislim da malo i zapravo premalo govorimo o lošim politikama koje stvaraju ono što ja volim reći i nazivati zonom sumraka zona sumraka nastaje zbog nerazumnih poreza i nepotrebnih propisa i procedura kojima se izravno udara na poduzetnike te ograničava njihov rast i daljnje zapošljavanje što osiromašuje naša društva. jedinstveno tržište nema pretjeranog smisla ako je prekomjerno regulirano a sudjelovanje na njemu previše opterećuje europske tvrtke. Hvala pani przewodnicząca! szanowni państwo! gospođo predsjedateljice dame i gospodo današnja rasprava o koordinaciji europskih politika europske unije je jako važna zato što imam dojam da nismo posve sretni s rezultatima ovih gospodarskih politika u posljednjih deset godina od 2005. do 2014. BDP je e, porastao samo za pola posto i eurozona samo 5%. To nije dovoljno. E, javnost je razočarana, e, društvo je razočarano i često krive Brisel za to. Međutim, jasno je da države članice su najviše odgovorne za njihov ekonomski uspjeh i zato bi želio e, zamoliti Europsku komisiju da pojača svoje napore i da više pritiska stavi na države članice kako bi e, se mogao ubrzati rast u Europskoj uniji. Govorimo o ulaganjima, međutim to nije nisu samo ulaganje, radi se i o zapošljavanju i tehnološkom napretku. E, preporuke po pojedinim zemljama e, znače da bi se komisija trebala više usredotočiti na tržište rada na zapošljavanje i na bolji tehnološki napredak. Inače, nećemo biti dovoljno konkurentni. Hvala. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. Veliki je broj govornika koji se prijavio. Tako da prvo dajemo riječ gospođi Maletić. Minuta gospođo predsjedavajuća e, pozdravljam potpredsjednika i predstavnike vijeća. za uspjeh europskog semestra potrebno je jako puno koordinacije i to koordinacije između lokalnih regionalnih nacionalnih ciljeva i potreba s ciljevima na razini europske unije koordinacije između kohezijske politike i preporuka državama članicama koordinacije različitih izvora financiranja i postizanja sinergije koordinacije različitih europskih politika poput zaštite okoliša prometne politike energetske digitalne politike urbane ruralne politike inovacija istraživanja i razvoja i naravno kohezijske i ekonomske te usmjeravanje na njihovu provedbu upravo je kvalitetna i efikasna koordinacija jedan od najvećih izazova posebno imajući u vidu broj država članica te broj različitih institucija nadležnih za različite politike ali isto tako i različite ustroje unutar država članica. zbog toga nam je jako važno raditi na koordinaciji jer bez toga nećemo postići ni implementaciju. hvala. Madame Ford. Gospođa Pa. Elle pas là. 202. Non, Madame Ford n'est pas là. Alors, Monsieur Marias. Gospodin Ford nije ovdje, gospodin Marijas. Što grija projedre? Ksana što... E, hvala, gospođo predsjedateljice. Još jedan puta, e, ista stvar od komisije. Oni ponovno imaju isti recept. Još štednje, još takozvanog e, pakta o stabilnosti, još siromaštva, još e, e, nejednakosti i siromaštva u Europi. Vidite samo što se dogodilo u Grčkoj. Mi u europskom semestru ćemo vidjeti sve više birokracije i sve više pravila banke protiv volje naroda u Europi i isto tako protiv prava ovog e, Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta s obzirom da će se oni miješati u njihov proračun. Grčka se još uvijek opire trojki, međutim to je izuzetno teško. Džepovi, e, e, džepare se džepovi e, grčkih građana i pate isto tako i grčki poljoprivrednici. To neće trajati, gospodine Dombrovski. Ljudi u Grčkoj se i dalje bore i ne bi željeli više slijediti trojku. Gospodin Javkočić. Ekonomski rast definitivno ostaju glavni problemi u mnogim zemljama članicama? Da li spremni suočiti se s tim izazovom a pogotovo s izazovom koji dolazi jer mnogi nagovješćuju nove godine novih kriza? europska unija s europskim semestrom želi spojiti niz politika i to naravno apsolutno nije jednostavno naročito ako želimo spojiti obrazovni sustav ako želimo spojiti sustav zaštite okoliša ako želimo spojiti socijalni sustav s našim ekonomskim rastom. zato ja prihvaćam mnoge teze ali pozivam gospođu rodriguez da prihvati i amandmane alde kako bismo svi zajedno mogli na kraju glasati za vaš izvještaj. Gospodin Silije Četis, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Europski semestar je institucionalizacija e, pravila banke u Europi, banka u Europi. To će imati utjecaj na konkurentnost, usporiti zapošljavanje i rast. Zapošljavanje i rast i e, povijesno visoke razine nezaposlenosti su e, životne činjenice sada u ovim zemljama memoranduma, a to ne mora biti tako. U izvješću o europskom semestru mi vidimo e, samo koristi koordinacije. Međutim, kakve koordinacije? Jedini cilj ovoga semestra je da se progura e, agenda velikih multinacionalnih društava protiv e, prava radnika. Mi sljedeće odbijamo semestar, mi ćemo glasovati protiv izvješća, a isto tako odbijamo memorande i e, štednju, štednju protiv volje naroda. Hvala vam lijepa. Podsjećam da imate minutu, gospodine Rope. Hvala gospođo predsjedateljice. Dragi kolege i kolegice, gospođo Rodriguez, želio bih reći nekoliko riječi o mišljenju. Mislim da su se tu potkrale neke pogreške koje su neprihvatljive. Neprihvatljivo je da se kažnjavaju države članice zbog pogrešaka komisije. ne vidim izravnu vezu između upravljanja e, gospodarstvom i ovih politika jako je važno da ne riješimo mehanistički te probleme kao što to radi e, komisija ne smijemo žrtvovati jedno za drugo tužno je da izvjestiteljica nije uspjela to uključiti u svoje mišljenje vidimo da će taj put štetiti kohezijskoj politici, a neće pomoći ni rastu. Hvala. Gospodin Sinardinos. Gospođo predsjedateljice, komisija kaže da broj e, ekonomskih migranata i izbjeglica će zapravo pomoći gospodarstvu u Europi e, kada gledamo dugoročno i e, ojačati radnu snagu. Međutim, mislimo da je to potpuno krivo. U Grčkoj ljudi još uvijek traže posao koji im je obećala Europska unija. Grčka treba napustiti šengensko područje i prema memorandumu Mislim da mi trebamo zaustaviti e, taj e, tok migranata koji e, nekad sadrže islamiste, ekstremiste i teroriste koji ulaze u Europu. Često oni će vjerojatno doći i u vaše zemlje. Hoćete li ih onda zaustaviti? Imate li kakve ideje kako ćete zaustaviti tisuće migranata koji ulaze u Europu? i koji žele nametnuti nasiljem islamski zakon. Hvala. Gospođa Hvala gospođo predsjedateljice. Države članice još uvijek eh, imaju vrlo veliku nezaposlenost mladih i na temelju podataka vidimo da jamstvo za mlade ne funkcionira i zato moramo razmisliti o novim mogućnostima za zapošljavanje mladih eh, putem eh, poduzetništva. Onda nam neće trebati nikakva jamstva Isto tako, bojimo se da broj ljudi koji rade, a koji su siromašni je vrlo visok. Isto tako, nesigurno zapošljavanje, nesigurni poslovi su e, vrlo visoki. E, trebamo imati fleksibilnost, međutim svaki zaposlenik mora biti e, pokriven socijalnom zaštitom. dobra je ideja imati godišnje procjene gospodarskog rasta na temelju ova tri pokazatelja. Međutim, molim da primijetite da makronomski pokazatelji mogu biti e, dobri, ali da opet e, standard života pada. Gospođa Gosales Penjas, izvolite. Ukoliko to želite. Hvala lijepa. prioriteti u europskom semestru bave se sa ključnim pitanjima socijalnim pravima radničkim pravima međutim tekst e, zaista u stvari prepakira recept e, štednje radi se o vrlo strogoj politici štednje isto tako javnim investicijama i e, prema ovom okviru e, to neće dovesti do napretka u Europi. ECB će, se treba, treba e, ponovno pregovarati o paktu o stabilnosti, treba bolje mehanizme za ulaganja, trebamo pomoći južnim zemljama da e, dođe do ulaganja. 20% e, nezaposlenosti u Španjolskoj, mnogi radnici e, pate od siromaštva i socijalne isključenosti. Trebamo jedan plan koji će promijeniti te brojke. Komisija misli da će preformuliranje tih izvješća riješiti probleme. Međutim, to nije tako. Uvijek ćemo biti uz građane. Ovime završavamo e, spontano javljanje za riječ i vraćamo se gospodinu Dobrovskisu. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, e, gospodine ministre, uvaženi članovi. Zahvaljujem na ovoj vrlo stimulativnoj i produktivnoj raspravi koja se danas vodila. Europski parlament ima važnu ulogu u napretku europskih ekonomskih politika i ja sam pažljivo bilježio napomene koje su zastupnici danas iznosili. Europsko gospodarstvo izašlo iz recesije, ali još uvijek bilježi vrlo skroman oporavak. Nažalost, danas imamo više razloga za brigu nego prije par mjeseci. Možemo vidjeti da su vanjske okolnosti prešle prešle u jednu lošiju fazu, a vidimo također i averziju na međunarodnim financijskim tržištima. Upravo zato trebamo mjere i politike koje će osloboditi daljnji gospodarski rast. Čuli smo različita stajališta, različita mišljenja danas tijekom rasprave, ali svejedno mi je drago vidjeti što veliki broj vas dijeli naše mišljenje vezano uz integriranu strategiju koja se temelji na investicijama, strukturnim reformama i odgovornoj fiskalnoj politici. To je nešto što bi zapravo trebalo približiti e, ono što je potrebno onima koji imaju bolje rezultate. Europski semestar Proces je u kojem Europski parlament redovito sudjeluje svojim pravovremenim izvješćima poput ovog o kojem sada raspravljamo. To pozdravljamo. Također pozdravljamo suradnju između Europskih parlamenta i nacionalnih parlamenta tijekom Europskog parlamentarnog tjedna u kojem sam i sam sudjelovao prošli tjedan. Mislim da su nam ciljevi zajednički kada govorimo o promicanju rasta i otvaranja radnih mjesta u Europi i veselim se budućoj kvalitetnoj suradnji sa Europskim parlamentom i u budućnosti budućnosti. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Henis Plešert u ime vijeća. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici. Dozvolite da na samome početku kažem da je jedinstveno tržište Glavna snaga Europske unije s kojom, koja može izravno građanima Europske unije dati rast, radna mjesta i prosperitet. Zato je rad na daljem produbljivanju jedinstvenog tržišta glavni prioritet našeg predsjedništva. Željela bih naglasiti važnost i novih prijedloga bez kojih jedinstveno tržište još uvijek nije potpuno, i e, u smislu provedbe postojećeg zakonodavstva. Mnogi od vas stavili su naglasak na snaženje socijalne dimenzije u europskom semestru. To mi je jasno, ali kao što znate, države članice imaju različita stajališta kada se radi o snaženju europskog putem socijalne dimenzije zapošljavanja. Određeni broj država članica jasno je rekao da je socijalna politika u nadležnosti država članica. Te države članice ne žele prenijeti dio svojeg nacionalnog suvereniteta u tom području kroz europski semestar. Međutim, sve države članice naglašavaju da europski semestar i dalje treba jamčiti nužne strukturne reforme i njihovu provedbu kako bi se na taj način hvatali u e, koštaca izazovima i u socijalnom području i upravo zato važno je i dalje raditi na tome da se postignu ciljevi strategije Europa 2020 vezano uz suzbijanje nezaposlenosti i socijalnu uključivost. Mnogi od vas naglasili su važnost e, provođenja preporuka po zemljama. Mi također smatramo da je to vrlo važno. Apsolutno se slažem, preporuke po zemljama ključne su za strukturne reforme u državama članicama. Ponekad to naravno nije lako, rekla sam to na samome početku svojeg izlaganja. Bolno je provesti takve e, reforme, reforme mirovinskog sustava ili tržišta rada, ali to je najbolji način da se pokrane rasti, da se otvore radna mjesta. I ja se stoga s vama slažem, preporuke po zemljama su ključne. Čuli smo danas čitav niz mišljenja i ja ću to imati na umu. Uskoro će komisija donijeti izvješća po zemljama gdje će zapravo istaknuti moguću neravnotežu u programu reformi po državama članicama. Rad vrhunskih stručnjaka trebao bi dovesti do donošenja u ljetnom periodu preporuka po zemljama. Zaključno želim reći da je ovo važna faza europskog semestra gdje možemo napraviti pregled onoga što je učinjeno u svakoj pojedinoj državi članici, vidjeti koji su glavni izazovi pred nama. Mnogo je toga ostalo pred nama, od reforme socijalnih sustava do osiguravanja dobrog funkcioniranja tržišta nekretnina, uspostavljanje odgovarajućih politika koje će omogućiti da se uhvatimo ukoštac sa nedavnim priljevom izbjeglica i migranata. Sve je to ono čime se trebamo baviti u nadolazećoj godini. Da bismo se nosili sa svim tim izazovima, bit će, gospođo predsjedateljice, od ključne važnosti naša buduća suradnja. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Sada se vraćamo izvjestiteljicama. Najprije gospođa Rodriguez. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, Veliko mi je zadovoljstvo što mogu zaključiti ovu raspravu i ja sam eh, također mišljenja da je ova rasprava bila vrlo korisna i također pozdravljam e, izjave koje su iznijeli predsjedništvo i vijeće. Mislim da kroz ova tri izvješća možemo vidjeti rađanje novog kompromisa za snažni oporavak, za provedbu strategije Europa 2020 uz pravu kombinaciju investicije i reformi, ali isto tako hvatanje ukoštac sa socijalnom neravnotežom i poteškoćama. Možete biti sigurni da je Europski parlament spreman surađivati s predsjedništvom i vijećem kako bi se postigli rezultati u idućim fazama europskog semestra, ali zato želim iskoristiti svoju zadnju minutu da predložim da gradimo na našem vrlo pozitivnom iskustvu u proteklih nekoliko mjeseci. Zahvaljujući tome možemo otvoriti pregovore o međuinstitucijskom sporazumu kako bismo poboljšali europski semestar. U praksi možemo već sada krenuti s nekim od tih poboljšanja, zato što možemo održati kvalitetnu raspravu sa Europskom komisijom prije donošenja godišnjeg pregleda o rastu, a i odmah nakon toga. Drugi dio poboljšanja je ova rasprava o eurozoni u plenarnom zasjedanju, što je također prilika za interakciju sa predsjednikom eurozone. I zaključno, kao što imamo prilike vidjeti, mi, Europski parlament, možemo značajno prije roka donijeti tri izvješća što će definitivno biti pomoć u pripremi Europskog vijeća koje je pred nama. Na taj način zapravo moramo pokrenut, pokriti ovu međufazu između Europskog parlamenta, Zasjednje Europskog parlamenta i vijeća. Nadam se da će se to uzeti u obzir i tijekom pregovora o međuinstitucijskom sporazumu što bi europskome semestru dalo demokratski legitimitet u većoj mjeri nego što to ima sada, a isto tako bi pomoglo da se vrati povjerenje naših građana. Hvala, hvala lijepa gospođa Ribeiro. Hvala gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti kolegama koji su govorili, želim također zahvaliti predsjedništvu i vijeću na ovoj vrlo obuhvatnoj raspravi koju smo održali. Ističe se jedan zajednički element, a to je usredotočiti se na investicije. Pitanje koje se postavlja koje investicije pod kojim uvjetima. Svi mi u Europskoj uniji imamo dio odgovornosti. Ali radi se o pitanjima kojima su se do sada gotovo isključivo bavile države članice. Države članice moraju osigurati stabilnost javne politike kako bismo vratili povjerenje investitora. Kada govorimo o povjerenju, čuli smo mnogo o Portugalu. Kolege iz socijalista govorili su o Portugalu, govorili su o izglasavanju nepovjerenja vladi, a e, glasovanje je bilo u korist vlade ne možemo se dovoditi u nesigurnu situaciju. Gospođa Rodriguez je rekla da imamo uvjete da se dođe do gospodarskog rasta. Ne možemo e, nastaviti sa e, igrama i udovoljavanjem drugih, ne možemo gledati u prošlost. Moramo provoditi odgovornu politiku, politiku koja je dobro promišljena. U proteklih nekoliko godina u Portugalu i u Europskoj uniji Gospodarski i socijalni oporavak ipak je počeo. Trenutačno je vrlo krhak, to je točno, ali ipak pokazuju u kojem smjeru trebamo ići u budućnosti. Kada govorimo o područjima na koja trebamo ponovno skrenuti pozornost, a to je i naša odgovornost, slažem se, ali nemojmo mijenjati samo zbog promjene same moramo ostvariti odgovarajuće uvjete koji nam omogućuju da zajedno sa nacionalnim parlamentima i socijalnim partnerima osmislimo nešto što će funkcionirati na lokalnoj razini, nacionalnoj razini i europskoj razini te vratiti povjerenje europskih građana. Hvala. I sada gospodin Štiler. Oprostite, gospođa Štiler. Hvala. Gospođo predsjedateljice, zahvaljujem kolegama, izvjestiteljima u sjeni. Mislim da smo mogli vidjeti tijekom rasprave da je jedinstveno tržište važno i da uz uravnoteživanje socijalne situacije možemo imati stvarnu snagu. Mnogi kolege govorili su o važnosti jedinstvenog digitalnog tržišta i željela bih to spomenuti u svojim završnim napomenama. Pogledate li što se događa u ovoj dvorani, vidite da prolazimo kroz pravu digitalnu revoluciju. Do 2021. 70% svih računala bit će smartfoni. Do tada imat ćemo 40 milijarde novih uređaja, 3,5 e, milijarde ljudi koristit će se svakodnevno internetom. 65% će Eh, porasla je 60, porastao je 65% promet od 2014. Eh, do 2016. godine u istom kvartalu kada se radi o internetu. I to jasno pokazuje da prolazimo kroz revoluciju. Želim istaknuti tri stvari kada se radi o strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta. Prvo je uvođenje široko pojasnog pristupa te osigurati pristup svima da imaju pristup ovoj revoluciji. Ne želimo da digitalni jaz postane digitalnom provalijom. želimo e, da zaista svatko tko ima računalo na neki način postane i onim koji radi na razvoju računalnih programa. U Škotskoj imamo ljude koji žele biti inženjeri, koji žele biti računalni inženjeri i e, koji E, žele ostvariti e, pravo na to obrazovanje u što kraćem roku. Također svi svjedočimo promjeni mentalnog sklopa, prelazimo zapravo u digitalno razdoblje. Druga stvar, kroz jedinstveno tržište, kroz europski semestar treba zaista učiniti sve što je moguće kako bismo postali digitalno najosposobljenijom vrstom na planetu. Hvala.